održivoj gradskoj mobilnosti. Izvolite, gospođa Deli, predajem pa vam riječ. Gospođo povedenice, dragi kolege, sutra će 80% europskih građana živjeti u gradovima i zbog toga je urbana mobilnost pravo svih, za one koji idu na posao ili koji se kreću kako bi našli posao, za mlade osobe koji žele studirati, za mlade koji idu zubaru ili doktoru, za osobe koje idu u, kina ili na utakmice kako bi se zabavili. Dakle, mobilnost je naša svakodnevica, a ipak mnogo još toga treba napraviti kako bi svi mogli iskoristiti tu mobilnost, zato što je mobilnost još uvijek kad kad više nametnuta nego što je naš izbor. Zbog gužvi, zbog gubitka vremena, zbog zagađenja zraka i zbog toga što previše koristimo vozila koji rade na konzervativna goriva. Trebamo gradove vratiti njihovim stanovnicima. Postoji i hitnost vezano uz klimatske promjene, evo trenutno se održava COP21. Urbani transport e, čini 25% emisija plinova, stakleničkih plinova. I ovo je važno isto tako ako želimo ostvariti naše ciljeve do 2030. godine. Postoji sanitarna potreba, zdravstvena potreba, zato što imamo 400 tisuća proranjenih smrti godišnje zbog e, finih čestica koje proizlaze iz dizel motora. Kada imamo pojačanje emisije, znamo što se događa sa djecom, sa starim osobama, sa trudnicama, kako njihova pluća mogu ostati čista. Ne smijemo više čekati, zagađenje zraka je jedna od bolesti 21. stoljeća, to kaže, kažu jedini narodi. To je tako važno i za našu nezavisnost. E, korištenje fosilnih goriva nas previše izlaže programa e, koji, nam, koji nas subskrbljuju. 38% smrtnih slučajeva se događaju na cestama u gradskim središtima. Kako možemo smanjiti tu smrtnost na cestama ako ne smanjimo sam promet. A isto tako postoji i socijalna potreba. 25 milijuna e, europskih kućanstava žive u siromašnom stanju, nemaju pristup javnom prijevozu ili je javni prijevoz za njih preskup. Treba dakle stvoriti novu mobilnost, to je moguće, ali je prije svega i neophodno. Ako želimo imati drugačiju vrstu mobilnosti, onda moramo vidjeti kako se to odnosi na gospodarstvo, na socijalne aspekte, na zdravstvene aspekte, na naše demokracije. Moramo uzeti u obzir ne samo trenutne naraštaje, nego i buduće Kako bismo to učinili, Europska unija treba imati ambiciozne ciljeve. Sada je COP21 u punom vijeku, moramo energetsku učinkovitost staviti i u središte naše urbane mobilnosti a to mora proći i pomoću smanjenja dizel goriva, zbog toga da iz naših središta do 2050. godine isključimo sve sva takva, takve motore, da pređemo na čiste prijevozna sredstva, na bicikl, na tramvaj i tako dalje, koji stvaraju radna mjesta. To je isto tako znači da moramo prebaciti promet sa cesta, na željeznice sa cesta, na rijeke, ali isto tako moramo poticati korištenje javnog prijevoza, bicikla i hodanje. Prepreke su mnogobrojne, lobiji su sa svih strana prisutni, e, imamo automobilski lobi prije svega, ali oni zapravo žele status quo, to svi znamo. Oni ne žele nove ciljeve, ali ne smo zaboraviti našu odgovornost. Potrebno nam je ambiciozno zakonodavstvo ako doista želimo da vaša komisija, Europska komisija, bude komisija koja će ispuniti ono što europski građani od nas očekuju. Oni to od nas traže i stoga vam ja kažem nemojmo ih e, iznevjeriti zato što gradska mobilnost bez svega ovoga neće moći uzeti sve ove aspekte kao svoj prioritet. Hvala vam gospođo Deli. Gospođa Bulls ima riječ. gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, draga izvjestiteljice Deli. Izvješće koje ćete danas usvojiti je rezultat vrlo intenzivnog i plodonosnog rada. Ono je sveobuhvatno, inspirirajuće i drago mi je što to mogu reći isto tako uvelike u skladu sa razmišljanjima Europske komisije. Hvala izvjestiteljici, izvjestiteljima u i svima onima koji su radili na tom izvješću. Preko 500 amadmana prikazuju koliko je teško to bilo, koliko je bilo potrebno energije u to uložiti. U izvešću se kaže da su gradovi sve važniji za sve nas. E, zapravo je jako jednostavno, zato što sve više žive ljudi u gradovima. 80% Europljena žive u gradskim područjima. I stoga je važno suočiti se sa važnim izazovima na tim područjima, sa demokratskim promjenama, gužvama, sigurnost na cestama, zagađenje zraka, uključujući i ugljični dioksid i vaše izvješće sve to odražava. Prijedlozi, sugestije koji se mogu ostvariti su tu također sadržani. Neću proći kroz njih sve, samo bih spomenula tri koje smatram u ovom trenutku izuzetno važnima. Kao prvo, održivost, e, i e, održivi planovi za gradsku mobilnost. Oni su se pokazali vrlo korisnim instrumentom i pokazuju da su dobrovoljni instrumenti, dobro funkcionirajući. E, naši gradovi mogu razmijeniti najbolje prakse i razne vrste upravljanja među sobom. Dakle, kada se vratite u vaša izborna tijela, molim vas podržite komisiju tako što ćete neke od njih pomicati. Inteligentni transportni sustavi, to je drugo područje, možda znate da Europska komisija trenutno provodi platformu za komparativne ITS sustave. Cilj je što prije početi koristiti ITS-ove na europskoj razini, na koordiniran način. Gradovi bi od toga imali uvelike koristi, a i e, općenitije vaše izvješće ukazuje na velik potencijal koji nam pruži digitalizacija za individualnu mobilnost i za e, logistiku u gradovima. Mi se u potpunosti slažemo što se toga tiče. Digitalizacija transporta je stoga i za mene osobni prioritet. Treće područje, ulaganje i inovacije. To je, su ključni pokretači za rast i stvaranje radnih mjesta. Možemo zajedno razmotriti kako možemo potaknuti gradovi da privuču više ulaganja kako zatim ta ulaganja mogu do... a kako pak inovacija može podržati održivost. U vašem izvješću potvrđujemo da se inovacije u mobilnost eh, mogu pokazati velikim, eh, velikim eh, potencijalom. trebamo prestati povezivati dekarbonizaciju sa povećanim troškovima, trebamo o tome razmisliti doista kao o ulaganjima. S urbanizacijom kao globalnim trendom ja smatram da će se to doista isplatiti i da će to isto tako doprinijeti e, planu i programu Komisije za stvaranje radnih mjesta i za postizanje rasta. Dopustite mi da spomenem i EFSI, to je primjeren e, instrument za postizanje toga kolege i kolegice. Gradska mobilnost je opsežna tema, mnoge su još teme, e, takozvana sharing economy, multimodalnost, kohezijski fondovi i mnogo toga više. Ali sada je vrijeme za vašu raspravu. Ja se veselim čuti vaše konkretne komentare i vrlo ću drago na kraju odgovoriti na sve vaše prijedloge. Hvala vam. Nažalost, e, naša kolega Evin, koja je trebala preuzeti u odboru za okoliš, nije ovdje, pa ćemo odmah prijeći e, na govornike u ime kluba zastupnika, gospođa Virkunen, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Doista, gradovi moraju ulagati u promet, to je važno za okoliš, e, a i za nas ljude. Učinkovit promet e, dovodi do uštede novaca, ali i vremena. U budućnosti će gradovi morati iskorištavati sve vrste e, transporta, hodanje, željeznica, bicikli, automobili, vodeni putevi i tako dalje. I imamo zapravo nekoliko opcija i za pučane je važno da se gradovi opredjelje za ona rješenja koja mogu im najbolje poslušati u njihovom okruženju. E, drago mi je bilo čuti prioritete Europske komisije, oni idu u pravom smjeru. Prije svega nam digitalizacija pruža velike mogućnosti za e, car sharing, pametan transport e, i za usluge poput Ubera. To trebamo iskoristiti, a nove tehnologije... Govornik je prekinut. Gospođa Anderson na minutu i pol. Gospođa predsjedavajuća, Važno je da Europska unija razmotri e, raznolikost svih naših gradova i gradskih područja kada iznosi prijedloge zakonodavstva. Ovo je dobro izvješće gdje se u potpunosti uzima u obzir e, razne problemi s kojima su suočeni svi građani Europske unije koji žive u tim različitim središtima. Isto tako mi je drago što se naše izvješće konstruktivno sredotočuje na inovacije u području prijevoza robe. Kao što je naša izvjetiteljica rekla, četvrtina emisija ugljičnog dioksada dolaze iz prometa u gradskim središtima i toga je to vrlo važno za naše gospodarstvo i za mjesta da to poboljšamo. I stoga me zanima što vi još o tome mislite. Isto tako tu e, tražimo i razne mjere za ograničavanje brzine vožnje u gradu. Mi moramo znati da mnogi europski građani smatraju da je veliki problem u gradovima sigurnost na cestama. Mnogi pješaci, mnogi biciklisti se usmrćuju ili se ozbiljno ozlijeđuju svake godine na cestama u našim gradovima. Što vi, gospođo Pamjenice, mislite učiniti po tom pitanju? Isto tako imamo velike nejednakosti u gradovima, velike razlike između siromašnih i bogatih. U izvješću se kaže da dobar promet e, može na to pozitivno utjecati, osobe mogu bolje moći stići na svoja radna mjesta, mogu izaći iz siromaštva. Ja pozivam sve zastupnike da glasuju za amandmane. Postoji samo jedan amandman za to izvješće. Svi, se slažemo da bi subvencije za fosilna goreva trebalo posebno ukinuti. Stoga vas molim da glasujete za taj amandman. Hvala vam, gospodin Tovšanovski u ime kluba zastupnika ECR na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Kao bivši gradonačelnik jednog velikog grada u Češkoj republici imam mnogo iskustva s urbanom mobilnošću. Bio sam u kontaktu sa mnogim osobama iz različitih mjesta u Europi i znam da svaki grad ima svoje vlastite povijesne specifičnosti i individualne potrebe. Htio bih zahvaliti gospodinu na obavljenom poslu, a isto tako i na tome što je uzelo u obzir neke od naših komentara. No, ja ipak još uvijek imam neke sumnje kada se radi o održivoj gradskoj mobilnosti, prije svega vezano uz zabranu dizel, motora i drugih vrsta motora u vozilima. Mi bi svakako trebali podržati mobilnost, ali ja sam, govornik je prekinut, upućena vam je plava kartica Gospođa Grapini, 30 sekundi. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajući. Dragi kolega, ako sam vas dobro razumio, vi se slažete Hvala vam. Oprostite, pitanje nismo čuli. Ako vas dobro svačam, vi ste za zabranu dizel motora. Gospođa Povenica je rekla da trebamo postići dekarbonizaciju prometa. Ne znam jeste dobro shvatili pitanje, ali mislim da ste većinu ipak mogli razumjeti. Gospodin e, Tošanovski, izvolite govoriti. Molim vas upalite mikrofon. Mikro. Appuyez pour e, určitě souhlasím, že potřeba Hvala vam. Svakako se slažem da nam je potrebna održivost u gradskom prometu, a mobilnost je vrlo važna. No, uvesti zabranu na određenu vrstu motora nije rješenje za probleme prometa. Dekarbonizacija može ići u nekoliko smjerova, u postizanje kakvoće, u istraživanje. Mi ne znamo što će se dogoditi za nekoliko godina na tržištu automobilske industrije. Stoga bih ja skrom, bio skroman, barem što se tiče znanstvenog napretka. Hvala vam. Gospodin Van Miltenburg na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Svaki grad u Europi je drugačiji i e, tu nam je, su nam potrebni lokalni pristupi. Naravno da bi Europska trebala zadati općenit smjer kada se radi o ciljevima koje treba postići, veća sigurnost na cestama, primjerice, a naravno potrebni su nam inteligentni transportni sustavi, automobili koji mogu međusobno komunicirati, čiste električne, čisti električni tramvaj, ali sve to može biti još i pametnije i jeftinije. Europa se mora posvetiti više biciklima. Jer najčešće se u gradovima ne prelaze velike udaljenosti i u gradu se zapravo treba dati prednost biciklu, a ne automobilima. To je bolje za zdravlje, to je bolje za okoliš, to je bolje za novčanik. To treba znati i onda tako možemo ostvariti održivu mobilnost. Hvala vam, gospođa Kilunen, u ime kluba zastupnika Guje na jednu minutu. Gospođa predsjedavajuća, gradski promet dovodi do jednog, jedne četvrtine emisija učnog dioksida. A Imamo tu i nekoliko drugih problema kada se radi o drugim zagađivačima zraka. Moramo otvoriti oči. No, žalosno je što zapravo ne postoji volja u klubovima zastupnika u Europskom parlamentu da se dogovorimo oko obvezujućih ciljeva. Subsidijarnost je vrlo važno načelo, ali često se iza načela subsidijarnosti krije samo želja da se zadrži status quo. glavni izvor emisija u gradskom prometu predstavljaju vozila, a s ovime se i dalje brane vozila. A pritom automobili ugrožavaju kvalitetu života u našim gradovima i zbog toga moramo naći rješenje za to. Nadajmo se da je komisija spremna ovdje e, energično se založiti pa i protiv samih država članica. Hvala vam gospodin Vojt na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. U vašem obrazloženju za ovu rezoluciju ste rekli da mislite utjecati na države članice da prebacite promet sa ceste na željeznice i na e, vodu ili more, ali za to nemamo koncept. Većina gradova u Europi se mogu umrežiti pomoću unutarnjih vodnih e, puteva i e, prijevoz robe bi se mogao u velikoj mjeri odvijati preko tih puteva. I kod željeznice je slična situacija. Koriste se mnogo busevi i zapravo se velik dio prevoza osoba sa željeznica prebacuje na ceste što opterećuje okoliš, što opterećuje sam, sam, sam promet, sam transport i što ugrožava živote osoba. I stoga bi zapravo trebali još i dalje razraditi taj koncept koji je zapravo dosta dobar. Hvala. Gospodin Van de Kamp na jednu minutu. Hvala. Umeđu vremenu je postalo javnom tajnom da nije bilo jednostavno izraditi ovo izvješće. izvjestiteljice iz redova zelenih, a zeleni imaju vrlo jasne pojmove o gradskom razvoju i o gradskoj mobilnosti kamen spoticanja je uvijek bilo pitanje e, subsidijarnosti. Što će Europa reći gradovima? I što će Europa prepustiti gradovima u smislu ovlasti? U izradi ovog izvješća i samo načelo subsidijarnosti ostaje važnim, no unatoč tome, gospođo predsjedavajuća, moramo biti inovativni i moramo očistiti gradove. Naravno, to neće biti moguće ako i dalje ostavimo ovakvu prometnu zakušenost. No, ja ipak želim ovom izreću sav mogući uspjeh koji je izvrzno. Gospođo Revoda, tu hvala vam gospođo predsjedavajuća. Gradska mobilnost je jedan velikih izazova 21. stoljeća zato što se nalazi na tri stupa ehm, međunarodnog ehm, razvoja. Ako potičemo gradsku mobilnost, onda ćemo konkretno pridonositi i borbi protiv klimatskih e, promjena. Gradovi prouzročuju 25% emisija stakleničkih plinova. Znamo da na tisuće osoba umiru zbog e, zagađenosti zraka i stoga imamo političku odgovornost da nam održiva gradska mobilnost bude jedan od glavnih prioriteta. Također, Pozivam sve kolege da podržamo nam broj 1 gdje se govori o dizel gorivu i o tome da trebamo E, postepeno ukinuti subvencije za izgorove i okrenuti se čistim izvorima energije. Održiva gradska mobilnost to znači i e, teritorijalna kohezija, to znači borba protiv siromaštva, a isto tako treba podržati i amandmane koje su vezane uz socijalne aspekte. Hvala vam gospodin Zlatovski na jednu minutu. Pani komisar. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, Gradski život ima i prednosti i nedostatke, a upravo pitanje prometa je nedostatak. Imamo zagušenja, nesreće i nedostatak infrastrukture za bicikliste i pješake i to su glavna zla većine europskih gradova. Teško je zamisliti situaciju u kojoj bismo mogli u potpunosti riješiti ove probleme, ali mogli bismo ih ublažiti. Potrebna nam je mreža javnog prijevoza u kojoj će se koristiti također i gradska željeznica i to ima svakako neporecive prednosti, no ne smijemo zanemariti niti prednosti ulice za e, kretanje pješaka i biciklista koje bi trebalo bolje zaštititi u gradskom okruženju. Uz brojne e, prijedloge koje nalazim pozitivnim u ovom izvješću, ne mogu se složiti sa e, tretmanom korištenja korisnika motoriziranih e, vozila ili nemotoriziranih vozila, jer gradsko okruženje mora biti povoljno i za takve sudionike u prometu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Naravno, gradska mobilnost i e, nešto što, za što se mogu koristiti e, poticani programi, treba i razmijeniti najbolje prakse, ali ovo nije zakonodavno izvješće tu u ovom izveću se pokušava i govoriti o ograničenjima za emisije. Naravno, to je važna tema, ali to nije tema za ovo izvješće. Na luksemburškom sastanku ministara prometa se je održan e, sastanak na vrhu vezan uz biciklizam. Izgleda kao da u Europi nemamo nikakvih drugih problema. Naša izvjestiteljica u Sijeni je pokušala mnogo toga, pokušala je imati razuman smjer u ovom izvješću, ali moram reći da se i ja zlažem za održivu gradsku mobilnost i stoga ću se i složiti za ovo izvješće. Međutim, umjesto da imamo nedelje bez automobila, trebali bismo više razmisliti o našim četvrtima, a mislim da bismo se umjesto kvota za bicikl trebali dotočiti kvotama migranata. Hvala vam. Hvala gospođa Tapadel na jednu minutu. Sutra ćete u okviru COP21 govoriti o transportu i o učinku na poticanje gospodarskog rasta Europske unije. Europski parlament je tu vaš saveznik i o Bijeloj kući o transportu i večeras e, putem ovog izvješća o drživoj gradskoj mobilnosti. Dalje, kolege, tijekom šest godina u kojem sam ja bio bila članica e, nacionalnog vijeća u Bukureštu, vidjela sam da se zapravo radi o tome da trebamo poboljšati našu kvalitetu života e, pomoću održive i sigurne gradske mobilnosti. Kao zastupnica Europskog parlamenta ja sam predložila mjere za učinkovito upravljanje transportom, za bolje logističke usluge, za promicanje javnog prijevoza i za informiranje građana o alternativnim mogućnostima prijevoza. Hvala vam gospođo. Prelazimo sada na spontane javljene za riječ. Imamo desetak govornika. Gospođa Montero za početak. Na jednu minutu, gospođa Montero Dega. Senhora Presidente, dizer que de Hvala, gospođo predsjedavajuća. Htjela sam reći da trebamo promicati politiku gradske mobilnosti koja bi bila uključiva zahvaljujući korištenju javnog prijevoza i prijevoza koji manje onečišuje. Novi oblici mobilnosti mogu se i moraju poticati, no htjela sam istaknuti i jedan problem, a to je da se ne slažem sa obvezom izgradnje biciklističkih staza ili korištenjem bicikla u potpunosti. Ne možemo u potpunosti izbaciti automobile iz gradskih središta zato jer neki gradovi nemaju drugih mogućnosti. Nama treba uravnotežena gradska politika. Ne možemo isključiti određene vidove prijevoza, no ipak pri tome trebamo poštivati načelo subsidijarnosti. Uvjerena sam da provedba politike mobilnosti je u isključivoj nadležnosti općina i gradova, a mi e, ne možemo e, primijeniti jednu mjeru koja bi bila jednaka za sve. Ova kriza u društvu doista zahtjeva e, duboku analizu. Sada je u toku COP21 u Parizu kako bi se e, riješila ekološke probleme, no e, također problem je i zoprava zakonodavstva od strane europskih proizvođača. Nakon fave skandala želim istaknuti da primjena faktora sukladnosti od 2.1 ne bi trebala uslabiti standarde Euro 6 emisije i također da ne bi trebalo uslabiti učinkovitost homologa homologacije e, za vozila koje nadmašuju pragove NOx-a koji su utvrđeni standardima 6. E, automobilistička industrija bi mogla također, zahvaljujući tome, e, odgoditi usvajanje jednog zakonodavstva koje bi osiguralo zdravlje i zaštitu klime. Tako da Pozdravljam e, Daglasa koji se stavlja na održivu gradsku mobilnost i također na e, štednju i na zaštitu klime i također na potrebu za izgradnju e, gradske infrastrukture. Kelly, minut. Gospodine Kelly, izvolite. Drago mi je što sam jedan od onih koji će predstavljati parlament idućeg tjedna i ova rasprava je u tom smislu vrlo relevantna. E, imamo, imali smo e, raspravu o okruženom gospodarstvu, a sada govorimo o državoj gradskoj mobilnosti i sada 80% ljudi živi u urbanom području i zbog toga je to e, tema od ključne važnosti. Brojni građani su sve svjesniji potrebe da se smanje emisije ugljika, naročito u gradskim područjima. Želim čestitati odbore gradova koji su osigurali biciklističke staze, no nešto od toga je i iza naše kontrole i trebamo to učiniti više naročito u području gradskog prometa. Trebamo također e, i e, zaobilaznice o gradovima e, kako bi rečili pretjerani ulozak prometa u gradska središta kako bi omogućili i građanima bolju kvalitetu života. Marijas. Hvala, gospodin Marijas. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Planovi za održivu gradsku mobilnost su izravno povezani sa javnim prijevozom. Uskoro će 80% stanovništva u zemljama živjeti u gradovima, a e, više od 30% teških nesreća gravaju se upravo u gradovima. Zbog toga trebamo omogućiti ljudima pristup radnim mjestima, ali također i sigurnost u prometu za sve građane. Također trebamo biti učinkovitiji u tom smislu. Trebamo imati prometne sustave koji su također energetski učinkovitiji. Europska unija se treba usredotočiti na pružanje potpore, naročito financijskim sredstvima lokalnim zajednicama kako bi se one mogli nositi s time. 40% emisija CO2 prepisuju se upravo o prometu u velikim gradovima i zagušenjima u prometu, a mi se trebamo zadati ciljeve koji će nastojati smanjiti takvo onečišćenje. Hvala. Gospođa Senhalova ima riječ, ako smo dobro razumjeli. Oui, madame. Izvolite. Eh, za pani Hvala na riječi. Gospođo povjerenice, uvaženi kolege, na početku želim eh, zahvaliti izvjestiteljica i svim izvjestiteljima u Sjeni. Smatram da je ključ za rješenje dugotrajnih eh, problema emisija u gradovima upravo bolji ustroj javnog gradskog e, prometa i prijevoza, naročito povezanost e, između gradova i predgrađa. Dobar gradski prijevoz e, će biti predmetom sve veće potražnje. Također se trebamo usredotočiti na razradu novih tehnologija i informatičkih sustava. Također još

i ne govoriti od ozgo prema dole, već uzeti pristup da se oni koji se bave terenom lokalno, da se od njih uzmu ideje. Razmjena najboljih praksi može biti vrlo dobra ideja za to. Isto tako bi na europskoj razini trebali e, ponuditi kratkoročne prijedloge e, kako bi recimo imali sakupljanje podataka tako bi oni koji nude transportne usluge mogli imati pristup tim podacima, a istodobno nam je potreban vjerodostojna zaštita podataka. Nadam se da će ovo izvješće biti poticaj da se daje veću važnost električnoj mobilnosti i da se koriste električni busevi na javnom prijatelju udaljenosti u gradovima. Gospođa Šulina, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Važno je u gradovima razviti održivu mobilnost što prije. Trebamo ulagati u inovacije u gradovima. Održiva gradska mobilnost je nešto što podrazumijeva mudro korištenje različitih oblika i vidova transporta, recimo hodanja, bicikla, automobila i tako dalje. I svaki od tih e, vidova prometa ima svoje prednosti i nedostatke. Stručnjaci u Nizozemskoj e, su ukazali na to da održiva mobilnost nije nešto nedostižno. Moramo se pobrinuti da e, se održiva mobilnost ne izjednači sa nečim što je teško i zahtjevno postići trebamo objasniti zašto e, ljudi donose odluke koje donose. Vrijeme je da se uvedu održivije politike u, gradsku mobilnost. Hvala. Hvala gospodin Kramer. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, draga povedenice, automobil ubija naše gradove. 1982. godine je vrlo mladi gradonačelnik Minhena, gospodin Jan Fogel, e, rekao Čak i kada sutra sva energija dođe iz e, obnovih izvora energija, bi se i dalje nastavilo ubijanje u gradovima, zato što se u gradovima grade ceste sa velikim površinama. A 8.10. su 28 ministara za promet Europske unije jednoglasno odlučili o planu i programu za bicikle. Tu se govori o tome da se treba određen postotak e, prijevoza robe prebaciti na bicikle. Zamislite si u Minhenu, Parizu, Londonu, kad bi se polovica buseva uklonilo sa ceste i kako, kada bi se ta, ta roba prevozila biciklima. To bi bila lijepa vizija. Što možete, gospođo Brenic, učiniti kako bi se i kako bi i takozvani cargo bikes dobili poticaj Hvala vam, gospodine Kramer, gospodin Šogor. a Hvala. Studija komisije naglašava da su gradske emisije odgovore za 23% ukupnih emisija u prometu i zbog toga bez odgovarajućih relevantnih mjera doći će do pogoršanja situacije. Mislim da se svi možemo složiti da e, razvoj gradske mobilnosti mora predstavljati značajan korak u našoj borbi protiv klimatskih promjena. Stoga, je od ogromne važnosti da naše vidove prometa oblikujemo e, prema ciljevima održivog razvoja, uzeći u obzir također učinak prometa na društvo i okoliš. Vjerujem da komisija i zemlje članice trebaju promicati iskušene inovativne prakse održive gradske mobilnosti trebaju uspostaviti sustave javne nabave koji će davati prednost zaštiti okoliša u većoj mjeri. Hvala. Hvala, s ovime smo završili sa smatranjem javljenim za riječ. Vraćamo se na vas, gospođo um, Hvala, predsjedavajući. Drage kolege, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na svim komentarima, a i na nekolicini pitanja. Sada bih um, vam odgovorila i dala vam dodatne informacije o sljedećim koracima. Svi smo mi svakim danom sve više svjesni multidimenzionalnih izazova koje gradska mobilnost pred nas stavlja. Imamo bijelu knjigu u kojoj je komisija postavila cilj konkurentnog konkurentne mobilnosti koja učinkovito koristi resurse. A sada moramo vidjeti na koje ćemo načine postići taj cilj. U ovom izvješću imamo novi doprinos cijelom paketu. Uz vašu potporu će se komisija usredotočiti na ona područja u kojima Europska unija može donijeti nove, novu dodanu vrijednost poštujući temeljna načela odlučili smo se za holistički pristup pametnim i učinkovitim gradovima. Želimo jednako tako omogućiti tržište za trgovanje novim rješenjima. Jednako tako želimo u sklopu obzora 2020 učiniti sve što je u našoj moći te pružiti mogućnosti građanima te e, e, poduzećima da putem e, javno-privatnih partnerstava djeluju. Razmjena prakse na razinu EU-a može također ostvariti velik utjecaj. Sada ću izravno odgovoriti na neka od vaših pitanja i komentara. Vezano uz teret, vi u potpunosti uživate moju potporu. U bijeloj knjizi iz 2011. stoji cilj da do 2030. svedemo emisije e, na nulu. Jednako tako držimo ciljeve stalno na umu. Govorili ste i o cestovnoj sigurnosti. To je svakako prioritet, posebno za najosjetljivije skupine u prometu. Mnogo toga je učinjeno, ali svakoga dana potičemo države članice da učine još više vrlo usko surađujemo s onima koji su po statističkim podacima e, zemlje u najgorem položaju. Povezali smo se sa svim dionicima u zemlji kako bismo broj smrtno ozlijeđenih u nesrećama e, sveli na nulu u budućem razdoblju. I uzgled budi rečeno, gospodin Kramer i ostali govorili su o biciklima. To jest jedan od važnih sastavnica ekoloških rješenja za gradove. To je tema koju nećemo zanemariti i dalje ćemo se njome baviti i razmišljati o tome kako ju dalje unaprijediti. Nekoliko pitanja ili e, komentara vezano je uz dizel gorivo. Moramo poboljšati sustav homologacije, stupanja automobila na tržište, mehanizama nadzora i nezavisnog testiranja vozila moramo jednako tako krenuti sa laboratorijskih testova na testiranje u pravim uvjetima vožnje. To podržavamo. Jednako tako računamo na elektrifikaciju prometa. Nadamo se da će polučiti uspješne rezultate, a nadamo se da će to biti u bliskoj budućnosti. Vezano uz podizanje svijesti, komisija promiče multimodalnost uz kampanju prave mješavine eh, modaliteta prometa uz promicanje pješačenja, biciklizma i korištenja javnog e, prijevoza. To je jedan pravi put za budućnost za sve nas. A sada kratko nešto o komentaru vezanom uz bicikle. Nemojte zanemariti i zdravstvene učinke toga. Nećemo samo smanjiti zagušenost, već ćemo poticati i podržavati i zdravlje građana, ali i e, poslovnog sektora. Mi ćemo u sklopu svojeg nadležnosti e, učiniti sve što je u našoj moći. A sada još nekoliko riječi o cijeloj temi. Dugotrajni angažman na svim razinama biti će, biti će potreban ako želimo gradove učiniti pametnim, ekološkim i učinkovitim. Jednako tako nastaju nove ideje koje ćemo iskoristiti u sklopu svojih ovlasti. Postoje dionici koji mogu poticati prosperitet i ponuditi nova radna mjesta. Još jednom zahvaljujem na izvješću. Što se tiče 2016. godine, u sklopu portfilja mojih aktivnosti i radi se o godini za dekarbonizaciju. Ja sam apsolutno sigurna da ćemo na sveobuhvatan način obuhvatiti i gradsku mobilnost. Računam na vašu potporu i zaista se veselim tome da ćemo svoju planetu učiniti još boljom nego što je sada. Hvala vam lijepa i za završetak gospođa Deli. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Ja bih htjela ispraviti neke izjave mojih kolega iz kluba zastupnika Pučana. Želim im reći da u izvješću ne stoji zabrana automobila. Stoji zabrana automobila u centrima grada, prije svega vozila na konvencionalno gorivo, kao što stoji i u bijeloj knjizi kojeg zastupa gospodin Wim van Kamp. I stoga nemojte nam govoriti o tome kada to ne stoji u izvješću, to treba ispraviti. Ono što stoji u tom izvješću je istina. Trebamo imati ambiciozne ciljeve vezno uz korištenje bicikala do 2025. godine. Trebamo udvostručiti E, zajedničke mogućnosti prijevoza 2030. trebamo Europski dan biciklizma, želimo generalizirati dan bez automobila, želimo sve gradove države članice potaknuti da imaju održive planove za gradsku mobilnost. Želimo imati ograničenje brzine vožnje kako bismo smanjili smrtne slučajeve na cestama i bolje uskladili one koji voze automobile i oni koji su pešaci ili biciklisti. Bitno je da imamo eurovinjetu, bitno je da imamo i plan gospodine Junkera da se koriste europski fondovi u tu svrhu. Isto tako trebamo u našu mobilnost uključiti nove prakse vezano uz e, inteligentan promet, tu govorim o e, zajedničkom djelovanju automobila. Sve to je vezano isto tako i s kakvoću zraka. Već predugo države članice, među ostalima i moja, progone sudovi zato što ne poštuju ograničenja, a žrtve su europljani i europljanke. To su oni isti koji su i žrtve prijevara vezano uz emisije dizela. I stoga, gospođo Prenice, ja vam kažem da sve ovo treba hitno razmotriti kako bismo imali veću učinkovitost na korist zdravlja europskih građana, ali isto tako i stanja naše planete. Hvala vam lijepa, gospođo Deli. Rasprave završenja, glasovanje ćemo imati danas, na nekoliko minuta ćemo sada prekinuti sjednicu, a započnemo s